Sada prelazimo na obrazloženja glasovanja. Kao prvo, gospođa Harkin. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća. Drago mi je što mogu pozdraviti osnivanje Fonda za strateška ulaganja koje bi mogu istinu potaknuti ulaganja i dovesti do gospodarskog rasta u uniji predstavljećim godinama. Ovaj fond je pokrenut u 11. mjesecu prošle godine. Europski parlament je danas odigrao svoju ulogu pokrenuo je ovaj e, proces i osnivanje fonda. Mi smo tu uveli neke pozitivne promjene i pobrinuli se da više novca ide u CEF i obzor 2020. umjesto da se oduzme novac iz tih stavke. Irska je već predala neke projekte e, dakle u, u tom sklopu tih e, projekata već imamo 14 e, e, centara za primarnu zdravstvenu zaštitu koji bi trebali dobiti potpore iz ovoga fonda. Neke od tih zdravstvenih centara se nalaze u Galwayu, Kmarisu i tako dalje. To bi bilo vrlo značajno ulaganje ne samo u E, infrastrukturu za zdravstvenu skrb, nego i u zdravlje ljudi. Hvala. Gospodin Zdehovski sada ima riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Vrlo je kasno, no dopustite mi da govorim vrlo kratko i reći ću nešto vrlo ležerno. Dakle, ja mislim da ovaj prijedlog veliki uspjeh, ne samo za Europski parlament, važno je da Europska unija reagira na postojeću situaciju i želim zahvaliti Junkerovoj komisiji na preuzetoj inicijativi. Vjerujem da će e, povlačenje sredstava iz ovoga fonda biti korisno ne samo za pojedinačne podnositelje zahtjeva, nego će isto tako stvoriti veliku dodanu vrijednost za Europsku uniju općenito. Postoji jedno pitanje e, na koje nismo dali odgovora, to je stupanj e, angažiranosti privatnog sektora. Nadam se da ćemo nešto više čuti o tome od e, Jean-Claude Junckera. Želim svima ugodnu večer. Hvala, hvala lijepa. A sada Prelazimo na sljedeću temu, to su dakle ekonomsko upravljanje. E, riječ ima gospođa Harkin. Hvala gospođo predsjedavajuća, ja sam glasala za ovo izvješće zato što podržavam ideju da fleksibilnost u paktu o stabilnosti i rastu e, mora komisija iskoristiti. U tom kontekstu mi je drago bilo pročitati komunikaciju Komisije o fleksibilnosti u tom paktu. Zajedno s kolegama iz Irske mi smo jedini zastupnici koji aktivno radimo eh, i zagovaramo kod Iraca da eh, zakvarili smo da da glasuju za ovaj pakt na referendumu, zato mislimo da se ova pravila moraju provoditi i da treba poštivati fleksibilnost. Zato podržavam ideju iznesenu u izvješću da bi komisija trebala pojasniti e, postoji li prostor za fleksibilnost, jer što se tiče tog pitanja treba nam veća jasnoća i predvidivost. Hvala sad gospodin Balčo. Gospodin Bača. Gospođa predsjedavajuća, hvala vam lijepo. U listopadu 2008. godine Francuski predsjednik Sarkozy e, predložio je e, novi sustav ekonomskog upravljanja u Europskoj uniji. Dakle, to je bila ideja da se osnuje jedna naddržava, tako da se promijenio naziv i sada se govori o ekonomskom upravljanju, a ne o neovisnom ekonomskom tijelu. Međutim, rezultat je isti. Države članice praktički su odustale od svog suvereniteta u području ekonomije i proračunskih sustava. Nacrt e, proračuna predmet su e, rasprave u parlamentu i praktički se tu moraju pozvati svi povjerenici nadležni za financijska pitanja u nacionalne parlamente koji onda tamo vrše kontrolu nad nacionalnim parlamentima i nad e, time što će se dogoditi sa tim e, nacrtima proračuna. I to sve u ime demokracije. E, zato nisam e, podržao ovo izvješće. Hvala, gospodin Mamikins. Hvala. Danas smo glasovali za izvješće moje kolegice Prevanš Vidimo što se sada događa, u Grčkoj, vidimo krizu u eurozoni. Od 2009. do 2011. godine je to isto doživljala i moja država. Tada je kriza bila svugdje pa i u Latviji. A da je sada navodno Latvija izašla iz krize, to se nije dogodilo zbog e, latvijske vlade niti Europske komisije, već samo zbog latvijskog stanovništva. 10% mirovina je srezano, e, plaće su snižene, ali grčko sam više dopušta da se tako s njima postupa. Moramo naći bolje modele za rješavanje krize, moramo naći kompromise uključiti u to sve strane i zbog toga sam podupio i izvješće gospođe Perez zato što ono predstavlja kompromis. Hvala. Hvala. Hvala vam i time smo zaključili obrazloženje.